Ladies and gentlemen, good morning. Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na zatvaranje tjedna Ukrajine. My great uh, pleasure to co-chair this session with Mr. Groisman. Zadovoljstvo mi je što ću zajedno s gospodinom Groismanom uh, predsjedavati ovom sjednicom. a ja ću na početku vam se obratiti. Za one od vas e, s kojima surađujem, žao mi je što vam se nismo e, nisam vam se mogao e, pridružiti sinoć, nažalost morao sam otići iz obiteljskih razloga u Irsku. Ali koliko znam, jučer je bilo vrlo zanimljivo, razmjenjivala su se iskustva i puno toga naučilo. Veselim se što ću saznati rezultate te razmjene. Prošli smo kroz proces razmišljanja, slušanja, učenja i to sve zajedno. Došli smo do trenutka predstavljanja preporuka. Da bi preporuke imale istinsku vrijednost, mora se dogoditi više stvari. Najvažnije je da svi naši kolege i prijatelji iz Ukrajine shvate da je ovo nešto što pripada njima i da izvuku koristi iz toga. Ovo ne može funkcionirati ako se shvati kao nešto što je nametnuto izvana. To može funkcionirati samo ako to prihvate ljudi iznutra. I to je najvažnija stvar. Duh koji je pokazan ovdje mora se održati i u Kijevu kako bi se postigao napredak. Drugo, institucije Europske unije koje su uvjerene u vrijednost ove inicijative moraju i same napuniti ponovno svoje baterije i vidjeti na koji način vam mogu pomoći da e, ovaj proces promjena doživite kao svoj. I drago nam je što ćemo danas čuti e, dvije perspektive. Perspektive e, službe za vanjsko djelovanje Europske unije i čućemo perspektivu gospodina Andreja Plenkovića koji će govoriti u ime Europskog parlamenta. Još jedan stup ove inicijative nije samo politički, već i onaj administrativni dio na koji otpada važan dio preporuka. Stoga mi je drago da je s nama gospodin Šlezinski. A kasnije, tijekom jutra, će nam se pridružiti gospodin Vele, glavni tajnik Europskog parlamenta. On će doći nešto kasnije kada mu dužnosti dopuste. Oni su dakle dužnosnici koji će u ime svojih institucija, parlamenta potpisati ugovor o administrativnoj suradnji. To je prvi sporazum ovakve vrste koji je potpisan u povijesti ove institucije. I posljednji stup ove inicijative, i pritom se obraćam puno široj e, publici sudiona, sudionika koji su ovdje bili i koji će tek doći. Dakle, pritom mislim na međunarodne partnere, bilo da se radi o državama, nevladinim udrugama ili zakladama. Mi smo tijekom ove misije imali čast čuti mišljenja e, različitih ljudi koji niz godina surađuju s vrhovnom radom. Trebamo mobilizirati tu zajednicu kako bi se pronašao fokus smjer, težište za reforme koje to u Ukrajini. Jer ne radi se o promjenama koje će se dogoditi lako ili proći bez troškova. I stoga nam je potreban, potrebna pomoć svih partnera i to na koordinirani način kako ne bismo duplicirali dobru volju, spremnost, napore i sredstva, već kako bismo ih iskoristili da bismo dobili maksimalne rezultate kakve priželjkujemo. Evo, to su moje uvodne napomene i doista se veselim što ću imati priliku čuti stajališta odnosno perspektive dviju važnih institucija uključenih u ovaj proces. Evo, predajem riječ gospođi Helgi Schmidt, zamjenici glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je biti s vama danas ovdje i prije svega dopustite da čestitam organizatorima na organizaciji Tjedna Ukrajine. Mislimo da je time e, definitivno osnažena parlamentarna dimenzija odnosa između Europskog parlamenta i Ukrajine. Održan je niz rasprava, panel, panel rasprave su bile vrlo impresivne, a isto tako održano je puno sastanaka na, ma, na marginama ovog događaja. Mislim da je to sasvim sigurno dovelo, odnosno pomoglo u stvaranju novih platformi e, koje će omogućiti dodatno osnaživanje veza između Europske unije i Ukrajine. E, to je nešto što isto tako omogućuje i provedbu naših programa, ali stvara i izravnu vezu s našim građanima Razgovarali ste o reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, decentralizacije, reformi javne uprave i brojnim drugim temama. I kao što je predsjednik Cox malo čas rekao, na Ukrajini je da sama odluči kako će te promjene provesti. Ukrajinci moraju sami shvatiti da je to proces koji njima pripada i provesti ga. To je mišljenje nas u službi za vanjsko djelovanje. Te reforme su od ključne važnosti za provedbu demokratizacije koja će biti održiva. Znamo da je proces demokratske tranzicije vrlo kompleksan zadatak. U tom smislu izvješće te plan puta koje ste, gospodine predsjedavajući, predali, to i potvrđuju i sasvim sam sigurna da će to biti dobrodošao i koristan doprinos za e, provedbu reformi ne samo u Verhovnoj radi, već i u cijeloj Ukrajini. Pogledali smo preporuke kako bismo vidjeli na koji način možemo pomoći Ukrajini da sve to iskoristi. Kao što e, smo pokazali organizacijom Tjedna Ukrajine u ovome domu, Ukrajina je ključan partner Europskoj uniji i to pogotovo u kontekstu e, europskog sus, politike europskog sus, susjedstva te u kontekstu istočnog partnerstva. Um, prošle godine je potpisan e, sporazum o pridruživanju. To je drugi okvir našeg djelovanja. Stabilizacija regije u političkom, E, ekonomskom i e, sigurnosnom e, smislu bit će u srži naših prioriteta. Veselimo se konzultacijama s Ukrajinom te daljnjim razgovorima o implementaciji nakon analize prijedloga. u našem pristupu istočnom partnerstvu E, e, htjet ćemo jedan usmjereniji, ciljaniji pristup partnerstvu, te želimo jačati otpornost. Želimo osnažiti bilateralnu suradnju, ali jednako je važno zadržati uključivu prirodu istočnog partnerstva i e, multilateralne suradnje koja uključuje svih šest partnera. Ukrajinsko društvo ali i društvo ostalih partnerskih zemalja mora osjećati opipljive rezultate naše suradnje. To znači da sve strane moraju preuzeti određene obveze, obveze da bi se to e, ostvarilo. E, politički akteri i donositelji odluka trebaju surađivati i željeli bismo da se unutarnje prepreke ubrzo nadižu, nadiđu kako bi se postigao e, značajan napredak u Ukrajini. E, interesi političke igre ne smiju imati primat nad e, napredkom. Sastanci i sinoćnja večera na kojoj su neki od nas bili predstavljaju značajan doprinos tome. No nemojte sada posustati. To je moja poruka. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je važan ukrajinski parlament E, parlament imaju ulogu e, pozivati vlade na odgovornost i reforme su temelj e, promjena, transformacije. Europska unija, služba za vanjsko djelovanje te visoka predstavnica će pratiti Ukrajinu na tome putu. Gospodine predsjedniče, mi smo napunili svoje baterije. Dakle, postoje različiti instrumenti koje imamo na raspolaganju u okviru politike e, susjedstva i istočne e, e, dimenzije. Isto tako imamo i ugovor o dubokoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini, a njegovo čekamo da stupi na snagu. Želimo iskoristiti sve mogućnosti koje pruža takav sporazum, ali da bi se to ostvarilo, Ukrajina treba brzo provoditi reforme Isto tako smo na putu da liberaliziramo vizni režim. Znamo e, koliko je to važno. To je rečeno i ovaj tjedan, ovog tjedna. Treba reći da e, obaveze koje je preuzelo ukrajinsko vodstvo da tijekom e, prv, prvog tromjesečja 2016. godine u pogledu E, borbe protiv korupcije nešto što će e, nas dovesti do napretka krajem ove godine. Također bih htjela naglasiti da će Europska unija i nadalje pružati potporu Ukrajini i u sigurnosnom smislu. Imamo savjetodavnu e, misiju, ona ima ažurirani mandat, cilj je pružanje strateških savjeta i E, potpora e, civilnom sektoru Ukrajine. Na, namjeravamo nastaviti pružiti potporu Ukrajini, ali kao što sam već rekla, ne možemo e, nadomjestiti političku volju koja je potrebna za promjene koje žele građani, ali možemo dati sve od sebe da vam pomognemo na tome putu i financijski i savjetodavno. Ponekad čujemo da E, politika susjedstva i istočno partnerstvo nisu dovoljno napredni da bi zadovoljili potrebe zemlje e, s takvim ambicijama kao što je Ukrajina. E, Ukre, ugovori poput ugovora o slobodnoj trgovini omogućuju Ukrajini da postane prava europska zemlja sa vrlo funkcionalnom javnom upravom, tržišnim gospodarstvom i istinski demokratskim institucijama. E, akcijski plan za e, liberalizaciju viznog režima će, nadamo se, uskoro omogućiti Ukrajincima da posjete Europsku uniju bez viza. To nije mala stvar i nadamo se da će se time osnažiti osjećaj zajedništva. Mislim da je to netko spomenuo jučer tijekom večera i mislim da je to bilo lijepo rečeno. Naravno, i, mm, treba i to spomenuti, ono što na neki način e, otežava naše odnose e, su odnosi s Rusijom. Treba spomenuti e, nezakonito pripojenje Krima i Sebastopola. Ne možemo se vratiti na e, prethodnu praksu odnosa s Rusijom sve dok se ova kriza ne riješi. Dakle, Sankcije su uvedene Rusiji, nastavljamo potporu e, Ukrajini i e, susjedima i to je naš stav u kontekstu. Minski sporazumi trebaju u potpunosti biti primijenjeni. To se odnosi na e, Jakutsk i potrebno je povući sve potrebe kako bi Ukrajina imala kontrolu nad cijelim svojim teritorijem. Sve strane moraju se uključiti u provedbu. Jasno je da je teško e, e, postaviti kompromise kad se stalno krše primirja, ali minski sporazumi su najbolja prilika da se vrati suverenitet Ukrajine te teritorijalna cjelovitost u području Donjetska i Luganska. Stoga stalno pozivamo Ukrajinu da učini sve što je moguće sa svoje strane. Nitko ne bi trebao biti u poziciji reći da Ukrajina nije učinila sve da bi mir zaživio. Znamo uzroke ovog sukoba, jasno smo ih e, izrazili i, i dalje se držimo e, toga stava i svjesni smo velikih poteškoća s kojima se Ukrajina su, suočava. I to je nešto što ja stalno ističem u dijalogu sa trećim zemljama, jer ponekad je to nešto što ne razumiju e, oni koji su izvan Europske unije. Ali apeliram na Ukrajinu i na sve vas da pokažete pravo vodstvo ali čak i kada se minski sporazumi provedu, ostaće e, pitanje Sebastopola i Krima. Dvogodišnje pogoršavanje stanja na Krimu je nešto što nas zabrinjava. E, ne treba ni spominjati e, ponovno da Europska unija ne priznaje pripajanje, nezakonito pripajanje Krima. Znam da zastupnici u Europskom parlamentu i zastupnici Vrhovne rade će se e, uskoro ponovno sastati u okviru e, e, inicijative u okviru istočnog partnerstva i tada će se ponovno moći razgovarati o načinima parlamentarne razmjene i razmjene iskustava. Osnaživanje veza sa Vrhovnom radom je znak jačanja veza. E, snažan ukrajinski parlament je ključan za uspjeh Ukrajine, a mi, svima, e, mi svi e, Ukrajini želimo uspjeh. Hvala vam na pozornosti. Thank you very much indeed for that. Hvala vam na doprinosu. Mislim da te zapravo e, obuhvatili jako puno stvari koje ocrtavaju sadašnje stanje. Kad je riječ o reformskom procesu u Vrhovnom, Vrhovnoj radi, drago mi je e, da ste preuzeli obvezu da ćete raditi sve od sebe da se postigne napredak u tom smislu. Naravno, nije na nama da definiramo politiku e, Ukrajine, ali je bitno da e, ne posustanemo u ovom trenutku. Mislim da je to nešto što je predstavlja važan savjet. Ispričam se e, gospodinu Semeraku. Kada sam predstavljao govornike, zaboravio sam vas pomenuti jer nažalost nisam vas vidio. Ispričavam se. Sada pozdravljam gospodina Andreja Plenkovića koji je su predsjedatelj uz gospodina Semeraka da nam iznese svoju ocjenu i ocjenu Europskog parlamenta o tome koja bi trebala biti sljedeća faza u ovom projektu, sada kada smo dobili e, rezultate e, misije, odnosno izvješća. Hvala gospodine e, Cox gospodine predsjedniče Vrhovne rade, gospođo Schmidt, hvala što ste iznijeli sigurnosne i političke izazove vezane uz Ukrajinu. Dragi kolege, hvala e, vam na sjajnoj suradnji i doprinosu. Dragi zastupnici rade, dragi kolege iz Europskog parlamenta, dragi zastupnici nacionalnih parlamenta, gospodine e, E, Sirije, gospodine Kovar, e, već treći dan za redom bavimo se Ukrajinom. Mislim da je ovo e, projekt bez presedana, prvi ovakve vrste za našu Uniju. Time naglašavamo važnost jedne zemlje, važnost te zemlje za Europsku uniju i važnost e, načela solidarnosti za Europsku uniju u kontekstu zemlje koja je tako odlučno krenula europskim putem. Mislim da zajednička promišljanja i razmjena mišljenja e, tijekom prvog, a posebice drugog dana, tijekom e, dijaloga na visokoj razini, su omogućile razmjenu mišljenja između predstavnika nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta, civilnog društva, nevladinih udruga, ali mislim da je to stvorilo jedno okruženje, jedno ozračje koje je poticajno, ne samo između zastup, e, zastupnika različitih parlamenta, već i među ukrajinskim e, parlamentarcima. I mislim da to predstavlja dodanu vrijednost naših razgovora. Najbolje prakse iz Europskog parlamenta i iz nacionalnih e, parlamenta i načini kako ih razmijeniti sa ukrajinskim kolegama su predstavljali srž našeg dvodnevnog rada. Isto tako ja sam sastavio dokument zajedno s kolegama koji su već nekoliko mjeseci radili na tome a naravno to je i izvješće, sjajno izvješće predsjednika Koksa, e, a treba spomenuti i vrlo konkretan doprinos svih e, sugovornika iz Ukrajine. E, pomog, sve nam je to pomoglo da, da utvrdimo 52 preporuke. Cilj je da se izgradi osjećaj vlasništva nad cijelim ovim procesom. Ne radi se o tome da netko izvan Ukrajine propovjeda ili nameće ono što se treba napraviti. Ovo je rezultat analize, usporedbe različitih praksi i na neki način signal kojim smjerom treba ići. s ciljem e, transformiranja rade u Um, parlament koji je moderan, zapadnjački i učinkovit, kako je rekao uh, gospodin Grojsman. I to je cilj svih naših aktivnosti koje smo poduzeli u Europskom parlamentu u ovom kontekstu. Nešto što je jako važno u tom kontekstu je to da sve preporuke ne stoje samo na papiru, već su i sve službe parlamenta spremne izdvojiti financijska sredstva kako bi se one i provele u djelo. To je važno. Kad god se radi o nekoj konkretnoj aktivnosti koja će biti izražena i putem plana puta, skup, dakle uprava za potporu demokraciji će se pobrinuti, Europskog parlamenta će se pobrinuti da se to i e, može ostvariti i mislim da e, će to trajati sve do kraja saziva ovog parlamenta. Mislim da je to e, razumno i mislim da e, da tome trebamo težiti. Ovo je praktički jedan twinning projekt. Naravno, ključna politička odgovornost leži na gospodinu Grojsmanu, e, vođama, odnosno šefovima parlamentarnih stranaka, klubovima u parlamentu i tako dalje. Bez e, njihovog doprinosa ovaj projekt neće, ne može uspjeti. Uvijek govorimo o načelu više za više kad govorimo o politici proširenja ili susjedstva. Ovdje nema nikakve sumnje da postoji snažna volja i ovaj e, program jačanja kapaciteta će se e, provesti na jedan učinkovit i prilagodljiv, fleksibilan način. Dopustite mi da prođem različite zaključke e, koji su rezultat e, panel rasprava. Odnos između zakonodavnog i zakonodavne izvršne vlasti. To je bila vrlo zanimljiva panel rasprava. Imali ste priliku čuti e, mudre riječi još jednog e, bivšeg predsjednika parlamenta, gospodina Buzeka, koji je također jedan veliki prijatelj Ukrajine i tu smo e, utvrdili nekoliko aspekata. Prvo, potrebno je vidjeti e, kako, kako poboljšati suradnju između zakonodavne i, i izvršne vlasti. Treba možda vidjeti kako potpisati međuinstitucionalni sporazum između Vrhovne rade i kabineta ministara te kako iskustvo suradnje između Europskog parlamenta, Europske komisije se može iskoristiti i u Ukrajini u svrhu uspostavljanja ravnoteže i nadzora. Nadalje, e, treba e, diseminirati najbolje prakse u pripremi e, zakonodavnog procesa, odnosno kako izreći namjeru Um, pokretanja zakonodavnog uh, postupka. Postoje različite faze. Dakle, cilj je da se koriste zelene knjige, bijele knjige, komunikacije kako bi svi akteri i svi dionici uh, bili dovoljno rano uključeni u um, prepoznavanje različitih zakonodavnih prijedloga. A nakon uh, analize učinka se stječe jasnija slika o tome kako definirati određeni e, zakon e, i kako, kakve će on imati financijske, odnosno e, posljedice po proračun i druge aspekte. Nadalje, potrebno je osnažiti ulogu parlamentarnih odbora u Vrhovnoj radi. Isto tako i na taj način ostvariti jači nadzor nad izvršnom vlasti. Može se napraviti platforma između europskih, između predsjednika odbora Europskog parlamenta i predsjednika odbora Ukrajinskog parlamenta. isto tako se mogu organizirati posjeti. Ja sam sudjelovala u pet ili šest takvih posjeta, dakle kontakt već postoji. I naši kolege bili su spremni, odnosno vrlo voljni e, podijeliti takva iskustva. Kad je riječ o broju odbora, na vama je da donesete odluku koliko ih želite imati. Vi ih imate 28, mi ih imamo 20. Moj nacionalni parlament iz moje zemlje, koja je puno manja, ima e, isto 28 odbora, ali u svakom slučaju pojednostavnjivanje je, bio, je nekakav cilj. E, zatim, e, u idućim mjesecima možemo organizirati nekoliko seminara u Briselu ili drugdje E, o ovim temama. Kad je riječ o ulozi u e, ciklusu izrade i izvršenja proračuna, čuli ste mišljenja nekih kolega koje se svakodnevno bave takvim postupcima. E, upravo tu leži moć Europskog parlamenta u procesu donošenja proračuna. I isto tako i tu postoje određene e, procedure, određeni postupci s rokovima. To je nešto što je dosta korisno za sve parlamente, pa i Ukrajin, pa i za Ukrajinu. I to je nešto što vam može biti dosta korisno i kasnije kada ćete ući u europski semestar i tako dalje, kada napravite korak dalje u e, u procesu pridruživanja. Isto tako se može možda predvidjeti i uvođenje uloge e, izvjestitelja e, koji bi bili zaduženi za pojedine teme. Kad je riječ o otvorenosti, transparentnosti, odgovornosti i predstavničkoj ulozi parlamenta, tu vam doista dosta možemo pomoći i mislim da sadržaj sporazuma o, administrativnoj suradnji koji će kasnije potpisati gospodin Slišinski te gospodin Vele. Mislim da je to nešto što može biti jako korisno. se, to se odnosi na elektroničku e, komunikaciju, e, e-parlament i tako dalje. Dakle, sve to nešto što može naprijediti rad vrhovne rade na temelju prijedloga koje ste mogli i jučer čuti u izlaganju e, našeg glavnog tajnika. On je objasnio kako se to može postići. Još jedan ključni element ovdje je komunikacija s građanima. Dvije godine nakon e, Majdana i e, budući da vaš parlament, odnosno ovaj saziv, ima jako puno novih zastupnika koji su došli zapravo s terena i iz civilnog društva. S obzirom na tu činjenicu, mislim da je bitno da se rasprava artikulira po načelu participativne demokracije. E, Ostap u okviru izaslanstva se jako trudi to ostvariti. Dakle, govorim sada o parlamentarnom odboru za pridruživanje. Dakle, mi nastojimo doista biti uključivi e, u tom smislu kako bi se e, proveo ovaj sporazum. Dakle, otvorenost i transparentnost je nešto gdje možemo postići značajan napredak. Postoji jedna konkretna ideja da se čuju konkretna pitanja samih građana. To je nešto što mi imamo ovdje u parlamentu, imamo odbor za predstavke građana. Taj odbor bavi se pitanjima e, građana i putem parlamentarnog postupka im se e, daje odgovor. Možda i rada može razmisliti o tom konceptu. Najbolje prakse u e, usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije o tome se razgovaralo tijekom jučerašnje rasprave. Ja sam predsjedavao zajedno s još jednim kolegom tim panelom. To je možda nešto što je najvažnije za Ukrajinu u okviru plana puta za usvajanje, odnosno preuzimanje pravne stečevine Europske unije. Pravna stečevina obuhvaća primarno i sekundarno zakonodavstvo te su, e, sudsku praksu Europskog suda stečenu u posljednjih 50 ili 60 godina. To je doista, preuzimanje svega toga je doista velik izazov. E, postoje zemlje koje su zadnjih nekoliko zemalja, pro, zadnjih nekoliko godina prošle taj postupak. Recimo, e, čuli smo primjer Poljske, veleposlanik Tombinski je o tome govorio, jer postoje dosta velike sličnosti između Poljske i e, Ukrajine. To je za vas referenca. Zatim Gordon Jandroković e, je govorio o, o iskustvu Hrvatske na tom putu. Dakle, to je nešto, iskustvo s Hrvatske je zanimljivo zato što je posljednje, znači najrecentnije iskustvo. provedene su parlamentarne analize. Isto tako e, bilo je potrebno prevesti 120 tisuća zakonodavnih akata na nacionalni jezik. To zahtjeva sustavni i predani rad e, vaše uprave, ali isto tako trebate slušati i savjete i vodstvo europskih institucija. E, to je jako bitno, jer ako ćete se sve raditi prema vlastitom osjećaju, to neće ići dobro. Zakonodavstvo se mijenja, neki zakonodavni akti se povlače, nije potrebno prevoditi eh, neke stvari koje su već povučene, izašle su iz eh, uporabe. Dakle, tu su to je puno institucija uključeno. Bitno je da sve bude napravljeno na vrijeme i da postoji pravodobna interakcija između komisije i ukrajinskih vlasti. Kad je riječ o usklađivanju zakonodavstva, mislim da parlament u tom smislu treba paziti na dvije stvari. Prvo, nemojte e, samo štancati stvari, e, štancati za zakone za koje ćete tvrditi da su kompatibilni s europskim trebate jačati stručno znanje, prije svega zaposlenika e, rade, potrebni su vam kvalificirani e, odvjetnici, ali i drugi stručnjaci, za pojedine sektore trebaju provjeravati jesu li zakoni u skladu s vašim ustavom, e, kakav je odnos sa drugim pozitivnim zakonodavstvom, te je li vaše zakonodavstvo spojivo s europskim. Dakle, taj, taj proces koordinacije je jako važan i bitno da, da vam se ne, da vam ne nastane takozvani leg, e, zakonodavni e, tsunami. Moja zemlja je trebala je e, morala e, iznijeti 708 zakona i 1700 akata sekundarne, odnosno podzakonskih akata. Dakle, to je nešto što e, treba imati na umu, takve brojke, kakav opseg u e, procesu usklađivanja i e, koordinacije. Naravno, odbor za europske poslove Vrhovne rade će se prije svega baviti time. I isto tako smo zaključili da ćemo u um, dvogodišnjem, tijekom sastanaka koji će se odvijati e, dva puta e, godišnje, da ćemo se baviti e, pitanjem utvađivanja zakonodavstva. Dakle, svaki put kad se sastanemo ćemo vidjeti kakvo je stanje. Kad je riječ o ulozi parlamenta u stvaranju kulture dijaloga, trebali smo reći da bi sasvim se trebali održavati svaki šest mjeseci, pa bi se na taj način riješio problem, ali treba to riješiti sustavnije. Treba e, jačati međustranački dijalog, treba surađivati sa sestrinskim strankama na europskoj razini, treba nadograđivati, odnosno jačati povjerenje koje je uspostavljen, e, e, povjerenje koje je uspostavljeno tijekom misije za utvrđivanje potreba koje je predvodio gospodin Cox i mislim da je to odličan način da se osnaži e, međustranački dijalog e, te osnaži konsenzus i rješavanje e, međustranačkih sporova. Gospodin Cox je, odnosno predsjednik Cox je izrazio spremnost da nastavi pružati potporu u ovom procesu. Mislim da je to doista jako lijepa gesta jer povjerenje koje je uspostavio s e, ukrajinskim partnerima je na visokoj razini. Pokušat ćemo iznaći adekvatne modalitete u Europskom parlamentu da bismo osigurali vaše dalje sudjelovanje u našim aktivnostima. Možda bi bilo najbolje da kada pronađemo datum koji odgovara i vama i nama, da zajedno e, odemo u Kijem, Kijev a da nam u pripremu, pripremi pomognu kolege. A nakon potpisivanja sporazuma o administrativnoj suradnji trebamo osmisliti plan puta zajedno s predsjednikom e, Grojsmanom da bismo vidjeli na koji način možemo ostvariti određene konkretne stvari. E, I na kraju nekoliko političkih e, misli. Ovo je ipak politički proces. Ja sam utvrdio četiri glavne elementa. Mislim da postoji velika politička zrelost među našim kolegama. Spremnost da ostanu na putu reformi, otvorenost otvorenost nacionalnih parlamenta, Europske komisije, službe za vanjsko djelovanje i osta, ostalih europskih službi za pružanje pomoći jučer smo čuli e, još neke detalje koje trebate napraviti u idućih nekoliko tjedana i komisija bi trebala isto tako napraviti jedan korak, a to je da vas uvrsti na popis e, e, izuzeća kad je riječ o vizama, odnosno za liberalizaciju viznog režima. Mislim da će se na taj način višegodišnje težnje s vremenom e, ostvariti. Naravno, pod ovim uvjetima. Nadalje, moramo svi učiniti više i to pod vodstvom francuskih i e, njemačkih kolega na provedbi Minskog sporazuma, a trebamo vama pomoći, prije svega Irini, u mirnoj e, reintegraciji trenutno okupiranih područja i to putem kataloga stvari koje treba riješiti. Izgradnja mira, posljeratni problemi, socijalni transferi, obnova, organizacija, provedba izbora, suradnja s partnerima, olakšavanje diplomatskih odnosa kako bi vaš eh, teritorij se potpuno reintegrirao u vaš ustavni poredak. E, po mom mišljenju e, postoje još dvije stvari koje se odnose i na Krim, ali i na Donjetski Lugansku. I to je naš ključni prioritet u idućim mjesecima. Puno tih konkretnih stvari koje smo utvrdili će se provesti i e, putem rada parlamentarnog odbora za pridruživanje, ali primijetili se ste i da je jedna od važnijih poruka je to da e, je zapravo cijela hjerarhija parlamenta e, uključena. Jučer e, smo imali sastanak svih parlamentarnih stranaka u Ukrajinskom parlamentu sa svodstvom Europskog parlamenta. Tako nešto se do sada nije nikada dogodilo. To pokazuje koliko nam je odnos s Ukrajinom važan. A sve to ima za cilj dodatno približavanje Ukrajine Europskoj uniji. Hvala na pozornost. Eh, thank you, eh, thank you, Mr. Hvala vam gospodine Plenkoviću na ovim detaljima koje ste spomenuli, a koji su tako izravno povezani sa ovim preporukama eh, koji su izneseni tako da se veselimo nastaviti raditi na tom temelju. Sada mi je vrlo drago što mogu pozabiti Ostapa Semeraka, eh, predsjednika delegacije Vrhovne rade u eh, odboru za preduživanje između i Ukrajine da nam se obrati. Hvala vam gospodine predsjedavajući, želim iskoristiti ovu priliku i kako bih govorio ukrajinski. Шановний пане президент, шановний голова Верховної Ради. Da, gospodine dragi predsjedniče Vrhovne rade. Ovaj događaj koji se sada odvija ovih nekoliko dana u Briselu je vrlo važan. I zbog toga bih htio zahvaliti gospodinu Grojsmanu, predsjedniku Vrhovne rade i e, predsjedniku Vrhovnog parlamenta Martinu Šulcu na ovoj inicijativi. Na ovoj inicijativi s smo započeli ovu misiju, a kao rezultat rada ove misije, a to je, to mogu reći bez od ključne važnosti za budućnost e, Ukrajinskog parlamenta i za reformu društva i za prihvaćanje civilnog društva tih reformi. U tom smislu želim zahvaliti i gospodina predsjednika Pet Koksa na samo onome što je on napravio. E, njegov rad je u nekoliko mjeseci u Ukrajini i to je bio zapravo primjer kako bi se takav jedan posao trebao napraviti i vrlo sam zadovoljan i zbog činjenice da je gospodin Cox i nas uključio u pripreme ovog e, isepnog iz ovog izvješća. U ovom izvješću ne postoje smjernice što trebamo učiniti, nikakve upute. To su samo mogućnosti da shvatimo koja je naša trenutna situacija u parlamentu i da sami donesemo zatim odluke, da sami nađemo rješenja za to. A ove rasprave koje je spomenuo moj kolega Andrej Plenković, te rasprave pokazuju da smo spremni prijeći na takav posao samo reformi. I vrlo mi je drago da jedan od prioriteta u ovom izvješću i harmonizacija ukrajinskog zakonodavstva. Europskom zakonodavstvu to je doista jedan prioritet za nas trenutno. Nažalost, to još uvijek nisu vodeći prioriteti, ali nadam se da će nam to doista postati glavni prioriteti jer se sjećamo da cijeli taj pokret i cijela ta europska integracija koju sada bilježimo u Ukrajini, da je to postalo moguće nakon što su e, građani izrazili svoju volju za to na Majdanu i za to su zaslužni i svi oni koji su izgubili zbog toga svoje živote. To je nešto zbog čega ne smemo zaboraviti da sada imamo tu priliku da stvorimo novu državu. I ja apeliram na sve naše partnere da maksimalno ubrzaju svoj rad i da shvate da nemamo pravo na neuspjeh. Jedino što smijemo je postići uspjeh. Bilo je važno ovaj trenutak zato što se sada nalazimo na polovici puta. Probili smo analizu, raspravili smo izvješću, ali do sad još nismo izradili akcijski plan. Nemamo konkretne korake koje možemo slijediti. I nadam se da će se nastaviti misija Europskog parlamenta, da će se da promijeniti malo zadaća e, te misije Europskog parlamenta i bilo mi je drago što je gospodin predsjednik izrazio svoju želju da nastavi s radom u Ukrajini i mi bismo trebali podržati takav stav. Mislim da bi mandat misije trebao biti produžen uz e, neke izmjene, uz malo izmijenjene zadaće. i rado bih da o tome porazgovaram zajedno s mojim kolegom Andrejom Plenkovićem na sastanku proširenog predsjedništva e, parlamentarnog odbora za pridruživanje. Taj parlamentarni odbor za pridruživanje bi trebao biti vrlo ozbiljan instrument za praćenje provedbe ovih preporuka i svih tih promjena koje bismo mi htjeli provesti u parlamentu. Još jednom želim zahvaliti Andreju na vrlo dobroj organizaciji, na vrlo toplom, toplom, toplom prihvatu i nadam se da više puta ćemo raspravljati o tome što treba promijeniti, već da ćemo raspravljati o konkretnim rezultatima i o uspjehu našeg novog parlamenta i da ćemo na staru radu gledati kao na nešto što pripada prošlosti. Hvala. Uh, hvala vam lijepa gospodine Semeraku. Hvala vama i hvala vašim kolegama e, na inputu vezano uz ovu misiju za procjenu potreba. Mnogo vrata na koje smo pokucali su e, nam se otvorila u Ukrajinu i vidimo da ste vrlo uvjereni da imate dobru volju. Sada je vrijeme da se obratim glavnom tajniku Europskog parlamenta i gospodinu Šešinskiju i da ih zamolim da stave svoj potpis na dokument, dakle sporazum o administrativnoj suradnji. Posebno mi je čast biti ovdje danas ujutro s vama i biti svjedokom nečega što e, opet ponavljam je nešto što, što nema presedana nikad prije Europski parlament nije Eh, izradio ovakav odnos sa nekim drugim parlamentom. I mislim da ako postoji jedan parlament na svijetu za koje je to simbolično, ali i sadržajno doista važan, onda je to upravo ukrajinski parlament i suradnja s njim. Glavni tajniče, ne znam želite li nešto reći. Svakako je to dobro došlo. Eh, ako želite, izvolite, a kasnije onda će nam biti drago da vidimo vaše potpisivanje. Da, hvala vam lijepa, Pet kokse. Ovo je vrlo uzbuđujući trenutak, ne samo zato što je ovo veliki dan, već i zato što je ovo nešto posebno, nešto jedinstveno, kao što ste e, obojica rekli. To je nešto što nismo do sad nikad imali s bilo kojim drugim parlamentom, ali čak i osim toga, uvijek se sjetam podsjećam kako je europska zastava bila u samom središtu Majdana. To nije samo pokazalo ambiciju Ukrajine da pripada Europi i EU, uniji, već je to bilo i veliko ohrabenje za nas same. Jer se vrlo često izgubimo u svakodnevnim poteškoćama i u detaljima, a kada vidimo koliko je važno to pitanje u našem um, susjedstvu, onda je to veliko ohrabenje za ono što mi radimo. Dakle, naša zadaća je da pružamo podršku jačanju demokracije. Jučer smo imali dobru raspravu sa svim e, glavnim direktorima iz e, Europskog parlamenta, sa glavnim tajnicima i zamjenicima glavnih tajnika, već smo se usuglasili oko dosta važnih tema, uključujući e, komunikaciju, uh, istražnu službu i informacijske tehnologije. I sada pokušavamo tu raspravu smjeriti u jedan stabilni institucionalizirani odnos. Hvala vam, gospodine Vele, gospodin Šlišinski, izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući Koks, dragi gospodine e, dragi gospodine dragi gospodine Vele. Želim vam reći da je ovo za mene velika čast da mogu u ime Vrhovne rade potpisati ovaj dokument. Obavljen je vrlo važan posao, zato je zašušan gospodin Cox, jer je akcijski plan e, za nas u Ukrajinu vrlo važan. Njegove, njegova analiza i način na koji nam je ukazao na sve naše probleme iz toga smo vidjeli da je u to uložio dosta truda. I isto tako moramo reći da se ovako nešto događa po prvi put. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo proveli te preporuke i kako bismo proveli akcijski plan. I doista se moramo pobiniti da se to ostvari u Ukrajini. Za naš parlament, za naše tajništvo sam ja uvjeren da će to biti moguće. Postoji i dalje čitav niz pitanja o kojima trebamo raspraviti. Već smo počeli sa provedbom tih preporuka i prije nego što smo potpisali ovaj sporazum i vrlo sam zahvalan gospodinu Veleu na tome. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, možemo onda prijeći na potpisivanje. Hold up the, the, the signed documents there. Molim vas da pridržite malo ovaj dokument, pretvarajte se na trenutak da ste izabrani zastupnici i nemojte se stramiti pred kamerama. Thank you very much indeed. Hvala vam lijepa, izvrsno. Sada imam to zadovoljstvo da se obratim gospodinu Grojsmanu kako bi bismo zaključili sa ovim našim sastankom, a prije nego što to učinim, osvrnut ću se na jednu primjedbu Klausa Velea vezano uz europsku zastavu koja je iza nas. 2003. godine kada sam imao čas predsjedavati ovim parlamentom, pozvali su me na jedan događaj u Ateni gdje sam trebao govoriti na e, ceremoniji potpisivanja deset država kandidatkinja za potpisivanje e, početka pregovora za, za potpisivanje njihovog e, članstva Europske unije i svaki čelnik tih deset država i svaki čelnik 15 tadašnjih članica Europske unije i svaki predsjednik europskih institucija je tada bio tamo prisutan i bilo nas je dakle sve zajedno 28. Bio, bio je to težak dan i Možete si zamisliti okolnosti kada smo odbrojavali od 28 prema 0. Ja sam bio pred kraj zato što su europske institucije ostale za kraj i zapitao sam se kakav govor mogu dati u 3 minute kada ste 27. govornik od 28. I na sreću većina savjetnika ovih eh, vrlo važnih osoba koje su govorili prije, su govorili o staroj Grčkoj, o demokraciji, o našim pravilima. Ja sam već rano naprijed razmišljala o tome što mogu reći, a da to bude nešto o tome što nas ujedinjava. I stoga sam dao mom osoblju da istraži koje je bilo značenje europske zastave, odakle je ta zastava, kako je ta zastava nastala. Zapravo je Vijeće Europske unije usvojilo tu zastavu sredinom 50. godina. Za dizajn europske zastave uzeli su stručnjake iz nekoliko država članica koji su trebali pripremiti prijedlog dizajna. I na moju veliku sreću ja sam otkrio da je ovaj dizajn dr. Sleven iz Iske predložio. Nisam naš, nisam kao irski član parlamenta tražio isku vezu, ali bilo mi je vrlo drago saznati to. Ta zastava sa plavom bojom, a plava boja treba predstavljati sjeverno nebo, a mi smo naravno na sjevernoj poluci, a ovaj krug predstavlja harmoniju. zvijezde u našoj literaturi znače poziv da prebacimo pogled sa svakodnevnih stvari i da zajedno snimamo naše snove. A broj 12 je bio broj dana i broj mjeseci u godini koje smo proveli u tom momentumu i to je simbolizam iz te europske zastave. A taj krug zastave je naravno sada zatvoren, ali je i dalje otvoren za sve one koji sanjaju o tome da postanu dio toga. I stoga mislim da je to vrlo duboka simbolika i da kada pogledamo tu zastavu možemo razmišljati o tom kontekstu našeg rada. Mislim da ovo što smo zajedno napravili, zahvaljujući inspiraciji gospodina Plenkovića i njegovih kolega iz eh, misije za pomacanje izbora, zahvaljujući političkom vodstvu našeg predsjednika Šulca i gospodina predsjednika Grovismana da je to sve bila jedna zadaća kao ostvarivanju konvergencije u eh, i od strane same Vrhovne rade. Mislim da je važnost tog dokumenta taj da nije nitko vlasnik toga i da stoga svatko može postati njegovim vlasnikom i nadam se da će ovo jedinstvo u Briselu se sada i manifestirati u Kijevu. Mislim da je uloga misije i Europskog parlamenta bila ta da smo bili strani i e, mali katalizatori za šire kemijske e, postupke pronalaženja konsenzusa unutar same, unutar same Ukrajine. Ali evo, da završim kao što sam i započeo neki dan e, s citatom Žana Monea, on je rekao da ništa nije moguće da ništa je nemoguće bez ljudi, a da ništa ne može trajati bez institucija a istina je ta da kad ne bismo imali ključno političko vodstvo u obliku snažnih ličnosti koji su na to spremni, onda se to sve ne bi uspjelo pokrenuti, ne bi se uspjelo institucionalizirati i razviti ovako kao što se je. A u završnim primjedbama na kraju ovog posebnog tjedna posvećenom Ukrajini bih osobno htio odati počast gospodinu Grojsmanu koji sjede ovdje kraj mene na spremnosti na tome da bude vođa, da otvori vrata svima na toj otvorenosti e, i iskrenosti s kojim ste se s nama susreli. Mislim da bi rijetko koji parlament e, bacio toliko velik i dubok pogled na samog sebe kao što ste to vječili, Mislim da je to vrlo važno za vašu transformaciju. A što se tiče vodstva gospodina, gospodina to je nešto što bih ovom prilikom htio pohvaliti. Isto tako moram reći da on ne želi od ovoga učiniti svoje reforme. On želi da to bude e, kolektivna mudrost i kolektivna energija. To je za mene vrlo pozitivno da netko dakle zna da vodstvo ne znači vlasništvo, već da vodstvo znači postavljanje ciljeva i rad na njihovom ostvarenju. Dakle, imajući to na umu, gospodine Grojsmanu, velika mi je čast pozvati vas sada da nam se obratite i da zaključite sastanak tjedna Ukrajine u Europskom parlamentu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući Koks, dragi kolege. Čast mi je i zadovoljstvo što sam bio ovdje s vama i što sam radio s vama u proteklih tri dana, ali čak i prije toga je svaki od nas već sakupio dosta iskustva o ovome. Inicijativa za ovaj sastanak, za tjedan Ukrajine u Europskom parlamentu je bila prilika za europske ukrajinske kolege da izgradimo kanale za komunikaciju koji nisu postojali još prije jučer. Danas e, mnogo bolje se međusobno razumijemo, svačamo kako izgleda situacija u Ukrajini i spremni smo ujediniti naše snage kako bismo se suočili s izazovima s kojima se Ukrajina trenutno mora nositi. Ne želim dugo govoriti, ali mislim da bi svatko trebao govoriti što misli, što osjeća. Naravno da je naša država sočena s velikim problemima izvana. Tu govorimo o pitanju sigurnosti i teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali imamo i unutarnje nacionalne probleme, tu mislim na ekonomiju, na naše pravosuđe, na to da usvojimo dobre mehanizme za borbu protiv korupcije. Za sve to je potreban ujedinjen stav po pitanju toga što treba učiniti. A ovo je trenutak da promijenimo naše živote. Moramo odrediti što moramo poduzeti, moramo provesti analize i dijagnozu da znamo što točno treba promijeniti. Često sam rekao da je jedan od glavnih problema u Ukrajini slabost institucija. I mislim da bi trebali reformirati naše gospodarstvo, naše pravosuđe mora biti na razini kako bi uživao potpunosti povjerenje naših građana. Moramo javne usluge poboljšati, moramo provesti digitalizaciju i razviti demokraciju ali rezultati svih tih reformi sve to ovisi o našem profesionalizmu, o našoj sposobnosti da to napravimo. Kada govorimo o nekim reformama koje nisu bile uspjele ili kada građani ne osjećaju te reforme, onda znamo da su građani razočarani ne zato što reforme nisu provedene, Možda bismo trebali postaviti pitanje jesmo li se dobro zadali naše ciljeve. Reagiramo li na ispravan način na ono što društvo od nas očekuje? Sučavamo li se dobro sa krizama ili sa problemima s kojima se borimo? Kako da provedemo naše reforme? Kako možemo se suočiti s tim izazovima pomoću starih sustava i starih pravila? to je sama ta srž, dakle da kad kad odaberemo krivi način. Dakle, slaba kvaliteta naših odluka, to je ono zbog čega je naše društvo nezadovoljno. Imamo izvršnu vlast, imamo pravosudnu vlast, ali što je zakonodavno tijelo? Zakonodavna tijela su tu da promijene sustav za izvršnu vlast i za pravosudnu vlast. A u tu svrhu mi moramo biti profesionalni, kvalitetni i moderni. Ovaj posao koji smo mi s vama zajedno obavili, zajedno s gospodinom Koksom, s gospodinom Plenkovićem i uz pomoć predsjednika Martina Šulca, taj posao je ujedinio ukrajinske zastupnike iz Ukrajinskog parlamenta, taj posao treba obaviti na pravi način kako bi najviše zakonodavno tijelo bilo ono tijelo gdje će se odvijati e, ponovno oživljenje institucija Ukrajine. To je tijelo koje mora dobro reagirati na ove izazove, koje mora pokazati kakve mehanizme trebamo imati u, u našoj državi kako bismo krenuli ka reformama. Moramo i reformirati i izvršnu vlast u našoj državi. E, više deseta godina nije bilo nikakvih reformi i sustav koji se danas koristi najvjerojatnije nije e, dobar e, uzreći obzir izazove. Moramo i pravosudnu vlast reformirati, ali to se mora napraviti na učinkovit način. Ne možemo reformirati samo kako bismo reformirali. Ne zanimaju nas samo reforme, zanimaju nas i rezultati i samo onda Ukrajina može postati moderna europska država. Zašto to kažem? Zato što imamo dobar plan, ali taj plan treba dobro provesti. U tu svrhu nam je potreban zajednički akcijski plan i svako od nas mora reći da je politički voljan pretočiti taj plan u stvarnost. Ja vjerujem da svaki parlamentarni zastupnik Vrhovne rade, svaki predsjednik eh, političkih klubova, isto tako i političkih stranaka, da će svi surađivati zajedno kao tim i da će moći provesti te promjene kako bismo pokazali uspjeh tih reformi cijelom ukrajinskom društvu. Nismo otvorili naša vrata, otvorili smo naša srca, otvoreni smo za Europu. I želimo da vi to osjetite kada govorimo o bezviznom režimu, onda govorimo o željeznoj zavjesi. Ta željezna zavjesa treba pasti. Ne bi trebalo biti nikakvih prepreka među nama. Moramo dopustiti da se Ukrajina ponovno priključi europskoj obitelji. Europski kontinent treba uživati slobodu i mir bez rata, a ne kao ovo što mi sada vidimo u Ukrajini da se Ukrajinci bore protiv drugih Ukrajinaca. To je veliki izazov. I ja sam to već naglašavao i ne mogu to dovoljno naglasiti da e, kada neko kaže da je Europa već sada umorna zbog Ukrajine, predsjednik Šulc je to jučer rekao, ne, Europski parlament nije umoran zbog Ukrajine. Umor predstavlja slabost, a ovi izazovi traže od nas jačinu. I zbog toga ja smatram da svaki pametni zastupnik Ukrajine, svako, e, svaki e, službenik u Ukrajinskom parlamentu može to prihvatiti, a naše odluke će imati utjecaj na to kako će Ukrajina izgledati sutra. Hoćemo li brzo provesti te reforme, ali u slabu kvalitetu, ili bi trebali izgraditi sustav gdje ćemo mi svi zajedno biti bolji. Ja biram taj put koji će nas institucionalno ojačati, koji će nas profesionalno učiniti konkurentnim i s kojim ćemo moći usvojiti ove potrebne odluke. Još jednom želim zahvaliti vama, Andreju, gospodinu Broku, gospodinu Šucu i gospodinu Koksu i vama. Mnogo, mnoge zahvale, vi ste obavili odličan posao i ja imam osjećaj da vi to ne smatrate poslom, da vi to smatrate nečim mnogo važnim, nečim osobnim. A sada, uz podršku Europske zajednice, mi možemo zajedno vidjeti kako izgleda daljnji put. Ne radi se tu o pozama. Ja sam sigurna da ćemo se ponovno opet naći i da ćemo zajedno provesti e, ove zadaće. Želim zahvaliti svim kolegama. Pozivam vas da svi zajedno surađujete i nadam se da svi zajedno možemo polučiti uspjeh. Ja sam uvjeren da ovi zadaci koji nas sada čekaju, da su oni važni, da o njima potrebno razgovarati. Stoga je ovo jako dobra praksa da imamo e, ovakve rasprave i da govorimo o pojedinim točkama na našem dnevnom redu, jer samo tako možemo imati kvalitetno donošenje odluka. Hvala vam, mi ćemo biti uspješni. Hvala. So that brings our session to a close. Uh, for those... Ovime zaključujemo naš današnji sastanak. Svima koji danas poslije popodne E, putujete u Ukrajinu sretan put, kao što vam želim i sretan put na, e, na, e, na putu reformi. Živjela Ukrajina.